Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dragi kolege, dame i gospodo. E, Mogu sam započeti sastanak. Hvala, dobro jutro svima. Započnemo današnji sastanak sa... Imamo puno glasanja tako da ću nasad biti brz. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako nema pregovora, nacrt dnevnog reda može biti usvojen. Bez izmjena nema prigovora. Onda ga smatramo usvojenim. Druga točka. Obavijesti. Odbor Envi održat će sljedeći sastanak 17. i 18. veljače poslije podnevno zasjedanje u četvrtak 18. veljače se otkazuje, tako da ne zaboravite da u četvrtak poslije podne neće biti sastanka. Današnji sastanak e, jezična kombinacija je kao i obično, imamo prijevod na 18 jezika s izuzećem estonskog, latvijskog, malteškog, slovenskog i galeg, te grčkog. kao i obično imamo web streaming, dakle ovo se može pratiti preko interneta. A dokumentacija o sastanku dostupna je online. Sljedeća točka dnevnog reda je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 1. prosinca 2015. Zapisnici su vam poslani putem elektroničke pošte. Ima li kakvih prigora? Ako ne, onda ih možemo smatrati usvojenim. Zatim prelazimo sljedeću točku dnevnog reda, a tu se radi o prigovorima. Imamo prigovore o kojima ćemo napraviti jednu zajedničku raspravu. Tako da ću zamoliti najprije gospodina Barta Stasa, koji je prvi autor prigovora, da nam da neke obaviste o tome. Hvala predsjedavajući. Za mene su SID i Ovdje u biti imamo prigovor na rad tri nevladne organizacije. MON 7708 89 MON te glifositi drugi je genetski modificirana soja MON 8775 MON 89788 dakle razlog zašto imamo vjerojatno prigovore su trostruki i proceduralno naime 28. listopada e, imali smo prijedlog komisije za uvođenje gmo za e, ljudsku pisočnu prehranu parlament je tražio novi prijedlog koji ne bi omogućio dodatni uvoz GMO-a niti produžetak, odnosno proširenje postojećih licenca. Današnji prigovor koji se nadovezuje na prigovor dakle, koji će biti predstavljen na plenarnom zasjedanju prigovori za odobravanje ovih GMO-a jer želimo da se držimo s onim što je dogovoreno 28. listopada, što je u skladu s većinom u parlamentu. Drugi razlog jeste da ova tri GMO-a su otporne na glifoscite, a o tome smo ranije raspravljali pred parlamentom. Tu imamo mišljenje Joskova, međunarodnog tijela za istraživanje karcinoma. Oni tvrde da su glifositi, glifosidi e, kancerogeniji, a dok nam se s druge strane tvrdi da s tim ništa, da, da s tim nema problema. Dakle, ovi problemi, ove razlike su donekle zbunjujuće tim prije što EFSA proturječi ovo što tvrdi ova druga organizacija, tako da se mi ne slažemo s pristupom EFSA, to izaziva nesigurnost, iz tog razloga imamo ove prigovore na ova tri GMO-a koji su otvoreni na glifocite. Zatim tu i rasprava koju smo vodili prije mjesec dana u parlamentu na odboru ENVI te na plenarnom zasjedanju. Tu smo imali prigovor. 103352 To je bilo pismo povjernika Andriju Kajtisa od 8. siječnja. O čemu se radi u tom pismu? Imamo istraživački rad EFSE prema kojem su ova tri GMO sigurna a to je procjena pojedinačnih maraka i e, svojstava svakog od ovih gmo Ovo EFSINO izvješće ne sagledava kumulativni učinak uporabe tih tvari Fork je njemačko istražno tijelo tvrdi da oni imaju negativan kombinirani učinak na glifosite povjerenik uvažava činjenicu da postoji kumulativni rizik, jer kad se, naime, koji nastupa kada se te tvari koriste zajedno. To je nešto treba revidirati, dakle. Stoga, kada gledamo ove učinke zajedničke uporabe ovih elemenata, to EFSA nije radila. To znači da su oni previdjeli učinak kumulativnog korištenja ovih e, tvari i to ne jamči zaštitu okoliša niti potrošača. Tako da trebamo uložiti prigovor na odobrenje korištenja ovih substanci. Dakle, ako imamo glifosate, herbicide i još neke tvari koje koriste zajedno, to bi moglo izazvati opasnost za ljudsko zdravlje, zdravlje pozdravlje ljudi, tako da mi ulažemo ovaj prigovor i smatramo da bi ovi stavovi trebali biti usvojeni. Hvala. Sljedeći gospodin Guillaume Belas iz reda SID. Hvala predsjedavajući. Ja ću biti kratak jer je kolega rekao najvažnije. Samo dvije stvari. Kao prvo, dobro osjećamo da se vodi rasprava i da postoji zabrinutost po pitanju zaštite okoliša u Europi, osobito kada je riječ o europskim institucijama. I tu imamo endokrine disruptore je komisija osuđena zbog svoje neaktivnosti. Dakle, to ukazuje na činjenicu da je ovo sad e, osobito razdoblje i ne smijemo napraviti nikakvu glupost. mislim da bismo, da glupost koju bismo mogli napraviti jeste da prepustimo stvar komisiji po ovom pitanju GMO-a. Ne radi se tu da mi ulazimo u raspravu za ili protiv GMO-a. Ne, ne radi se o tome u ovom trenutku. Ovdje se radi o tome da vidimo da li komisija može nastaviti odobravati trgovinu, odnosno komercijalizaciju GMO-a, a da prethodno ne sasluša mišljenje parlamenta. Međutim, mi smo imali jedan zahtjev koji je izglasan većinom, a tu se radilo o prijedlogu komisije koja nam je predlagala novu metodu jer smo mi odbili ponovnu nacionalizaciju trgovine GMO-a. Dakle, radilo se o tome da nam predstave novu metodu. Tu se ne radi o pravnom već o političkom problemu. Mi ovdje predstavljamo europske narode, mi tražimo većinski prijedlog, zahtjev komisiji koja je izvršna vlast, dakle mi tražimo od nje da nam predstavi nešto, oni to odbijaju, a s druge pak strane i dalje odobravaju trgovinu GMO-ima za koje znamo da postoji znanstvena nesigurnost glede njihova učinka po zdravlje ljudi posredstvom kumulativnog dakle korištenja, kao što je to valjano izneseno. Smatram da moramo biti iznimno razumni i uputiti ovaj jak znak, dakle odbiti ovaj njihov način rada i tako odgovoriti na brigu naših sugrađana koji su sve zahtjevniji po ovom pitanju, no naravno u određenom trenutku ćemo ipak morati dubinski proučiti ovo pitanje GMO-a kako bismo mogli zauzeti globalni stav, no u ovom trenutku ne smijemo pristati na ono što komisija radi. Mislim da će se gledati kroz nekoliko godina kako smo se mi pozicionirali u ovom trenutku po pitanju komercijalizacije GMO-a. Hvala, gospođa Eleonora Evi iz redova FDD-a. mi... Hvala lijepa. I ja se pridružujem ovom što su kolege do sada rekle vrlo iscrpno. Jednostavno želim reći da postoji potreba da se odgodi ovakvu praksu. Praksu koja bi u današnje vrijeme trebala biti izuzeće, a zapravo je postala praksa davanja dozvole za GMO. Mislim da u današnje vrijeme više nego ikada trebamo, kao što je rekao kolega Balas, da e, komisija zaista pomno prouči kakve učinak e, bi trebao biti na tu temu, dakle da moraju znati točno kakav učinak to može imati. Građani nas između ostaloga traže, kao što je i rekao kolega Stajs, e, o znanstvenim objašnjenjima jer e, ne smijemo zaboraviti da svi ti GMO proizvodi imaju proteine koji su otporni na glifosat za kojeg znamo da je kancerogen i opasan po ljudsko zdravlje. Prema tome treba to više istražiti, još više produbiti, a na više demokratski način treba se izdavati odobrenje za GMO. Zaključno mogu reći da je zaista više nego li hitno da e, upućujemo prigovor e, vlastima da znamo da mi ovdje komisiji dajemo poruku i tražimo od nje da uzme u obzir stav parlamenta. Zaista mi je žao da ovo moram reći, ali Ovakva situacija u institucijama vezanim za GMO i to prije nego li što je Europski parlament glasao na plenarnoj sjednici, takvo što je zaista neprihvatljivo. Komisija ne može tako reagirati i zato molim da se što prije riješi ta situacija. Hvala. Hvala. Sada mogu javiti drugi članovi uključiti u raspravu. Prvi je gospodin Fjellner. Najviše hvala predsjedavajući. Ovi prigovori na delegirane akte, mislim da ih moramo jako ozbiljno razmotriti i imati valjane kriterije o tome kada ćemo odlučiti napraviti prigovor. Mislim da su ti kriteriji dosta jasni. Postoje dva. Ili će ili je komisija prekoračila svoj mandat, a u tom slučaju parlament to odbija, a kao drugo komisija je jasno zanemarila zaključke znanosti i u tom slučaju treba parlament reći ne. U ovom konkretnom slučaju ništa od toga se nije dogodilo. Mi to znamo. Ovi, ovi prigovori ne zadovoljavaju te kriterije. Stoga zeleni i drugi izmišljaju nove kriterije, svoje vlastite kriterije. Prvi među njima je proceduralne prirode. A kako bi to napravili, moraju ponovno pisati povijest prvo kažu da smo mi to odbili, što jest točno. Mi jesmo odbacili prijedlog komisije kako bi države članice mogle pojedinačno zabraniti uvoz GMO i stoga kažu da mi to ne možemo. Ne možemo tako dalje ići. Ali ako se vratimo u prošlosti, vidimo zašto je toga tako došlo, postojali su brojni, brojni različiti odbori u ovom odboru da se taj prijedlog odbaci. Neki od nas, kao što sam ja, su to odbacili ne zato što to nije dovoljno olakšavalo uvoz, već zato što je to moglo fragmentirati unutarnje tržište. A sada zeleni govore, iznose svoje vlastito tumačenje, svoju vlastitu istinu o tom odbacivanju. Predstavljaju kao opću. Kao drugo, spominju glifosate i kažu da je taj GMO e, napravljen da bi bio otporan na glifosate, ali ne kažu da, e, iako je to izvor zabrinutosti glifosat, ali je to ispod, dakle u okviru zakonskih normi, naših vlastih zakonskih normi, i je došla do zaključka da ljudi nisu izloženi količinama glifosata koji bi mogli postati kancerogeni. To je nešto što mora biti držano pod kontrolom, ali to je legalno dozvoljeno u Europi, a oni hoće zabraniti uvoz gmo jer to omogućuje trećima, trećim zemljama da to koriste sa substancama koje su dopuštene u Europi. No ovdje je jasno da stvar nije u postupku i kriterijima, već se radi o tome da kada se glasalo kako bi se odbacilo novi europski prijedlog da se ograniči uvoz gmo i da se države članice mogu, mogu zajedno, e, individualno zabraniti uvoz, e, tu se radilo o moratoriju za odobravanje uvoza e, GMO-a i to su zeleni izgubili, a sada na stražnja vrata hoće da se kaže ne na apsolutno svaki, na svako odobrenje, on na taj način hoće ponovno uvesti taj moratorij, a to nije fair igra. Stoga jedina razumna stvar koju ovaj odbor može napraviti jeste baciti ova dva prijedloga. Ništa drugo nije razumno u ovom slučaju, stoga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 This is not procedural, and as we clearly are going to be assailed by this again and again, whenever an approval comes through, assailed by this again and again. Dakle, ako će se to ponavljati svaki puta, ja bih željela se zalagati za to da ovo ne bude proceduralno, tako da ne postoji temelji da se može uložiti e, prigovor. Jasno je da ljudi imaju određeno stajalište o tome, ali po pitanju glifosata mi smo raspravljali o tome već mnogo puta. I ne želim sada o tome, ali pitanje glifosata pitanje glifosata se bavila i EFSA e, i EFSA je tijelo s kojim razgovaraju i parlament i komisija naravno da Naravno da možete gledati na RC i e, složiti se sa njihovim mišljenjem, ali to je EFSA. EFSA uzima obzir njihovo mišljenje, a ne parlament. Dakle, zaista mislim da ako želite zabraniti GMO, a to je ono što svi vi želite, svi koji podržavate ovo, E, to je važno, dakle važno da se pozabavite tim pitanjem e, unutar parlamenta, ali ne možemo e, tratiti vrijeme na ovaj način. Hvala. Gospođa Jusa sljedeća. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam zamolila za riječ kako bih rekla da se slažem sa svime što je E, gospodin Fjan rekao samo jedna stvar. Da li mi to raspravljamo o, o glifosatima ili o GMO? Ako se tu radi o glifosatima, e, to je odobrena tvar. To su odobrene tvari e, prema studiji e, koje e, provela. A Njemački institut je samo proučavaju, proučavaju same glifosate, a ne u e, sudjelovanju s ostalim tvarima. Dakle, naravno da su rezultati drugačiji, dakle, materijal nije isti, ne znam kakve su metode, da li su metode bile iste, ali u svakom slučaju tvari su, nisu bile iste i naravno da će rezultati biti drugačiji. Dakle, zeleni možda žele autorizirati bi možda e, autorizirali ove glifosate ako se tu ne koriste GMO ili ovdje govorimo o samoj samom korištenju GMO-a. Ja sam glasala protiv e, ove uredbe jer nisam e, slagala sa njome. Možda želimo odbaciti GMO-e, ali će to biti jako bitno. I mislim da je ovo vrlo licemeran pristup. Hvala. gospodine. Nerbacu. Ima riječ? U ovoj jako zanimljivoj raspravi mislim da postoji velika razlika u stavovima. To je očito tu su izražene zabrinutosti na obje strane. Oni koji su predstavili ovaj prigovor zabrinuti su da GMO proizvodi i njihovo korištenje neće moći isključiti opasnost po zdravlje, a s druge strane postoji zabrinutost da se raspadne unutarnje tržište jedinstveno tržište. Dakle, mislim da kao član ovog odbora moja odgovornost je ta da se trebamo odlučiti ne na temelju brige za jedinstveno tržište, već na temelju brige po zdravlje. Gospodin Hojtema, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. E, ja govorim u ime Aldea. Mislim da je vrlo jednostavno što Alde i Zeleni rade. Oni su protiv e, GMO-a u principu i pokušavaju naći argumente za njihov stav i jedan od argumenta je proceduralan i e, slažem se gospodinom Fenderom Gerlingom. To nije istina ono što oni opisuju. Mi kao Alde se ne slažemo s time i ne želimo zaustaviti cijeli postupak Naravno moramo imati bolje zakonodavstvo, moramo pronaći rješenje e, po ovom pitanju GMO-a. Međutim, to ne bi trebalo zaustaviti sve ostala pitanja kojima se bavimo. Što se tiče samih GMO-a, trebali bismo imati raspravu i ne e, dakle razlikovati tehniku i način korištenja tehnike. E, istina je da ponekad su GMO i korišteni na pravi način, ali na primjer, da li bismo trebali e, zabraniti antibiotike zbog otpornosti na antibiotike? Mislim da je to vrlo neizvjesno. Moramo se pozabaviti tehnikom. EFSA e, daje svoje znanstveno mišljenje. Oni su rekli da je to sigurno. A tko smo mi kao političari da se suprotstavimo njihovom mišljenju? Stoga mi nećemo glasati za Eh, ovaj prigovor i mislim da bi bilo dobro imati jednu eh, jasnu eh, raspravu u GMO tehnikama, o tome kako se koriste. Ja nisam čuo nikakve druge argumente. Govorili smo o Monsanto, ali nisam čuo argument o velikim multinacionalnim kompanijama koji imaju prava koristiti te GMO. Možda bi to trebalo biti uključeno prigovor. Hvala. Hvala vam lijepo i Budući da se nitko drugi nije javio za riječ, e, želio bih dati riječ gospodin Riječ gospodinu Stajzu koji će odgovoriti na pitanje. E, hvala, ja bih e, želio odgovoriti na određena pitanja, posebice na ono što su rekli gospodin Pjener, i gospodin Gerling. Mislim da se ovdje igra održana igra. E, ovdje navodite kao da se radi o zelenom pitanju. E, postoje EPP, SID, GUE i ostali politički klubovi koji su uključeni u ovo pitanje nisu samo zeleni u pitanju. Također sam čitao izvještaj e, Ujedine kraljevine i oni su naveli argumente kao koje, gospođa i koje su gospođa Gerling i gospodin To naveli. Proceduralni razlozi, nešto o tome. Mislim da je bitno razgovarati o tome. pitali smo gospodina Junkera, odnosno u srpnju 2015. smo e, razgovarali s njime i potakli smo ga da osigura postupak za GMO stvari e, kako bi on bio demokratični i on je naravno odgovorio na to i razgovarali smo o uvođenju e, hrani, hrane za životinje koja sadrži gmo ali velika većina parlamenta je odbila to uslijed razloga vezanih za interno tržište. Moj politički klub koristi unutarnje tržište kao jedan od razloga da odbije prijedlog komisije. To nije zapravo srž stvari. Ono što parlament želi jest da e, komisija e, izađe s novim prijedlogom koji bi više demokratski e, proces uvoženja tvari hrane koja sadrži GMO. Dakle, postoje vrlo mnogo država članica koje su protiv GMO, ali nemamo kvalificiranu većinu za ili protiv. Međutim, ne možemo ići naprijed sve dok nemamo demokratski proces donošenja odluka vezano za ova pitanja Felner i Gerling govore da se tu navode zakonodavstvo u ovom argumentu. Ja sam već spomenuo to, ali ne vidim da je itko imao prigovor na to. zakonodavstvo zahtjeva e, kumulativne i sinergetske učinke, dakle to je A to nije slučaj, zakonodavstvo prepoznaje da je potreban dodatan rad u ovom području. Prepoznaje sinergetski kumulativni učinak i to je nešto što postoji u zakonodavstvu, no ESA ne istražuje ovo i to je jedan od argumenata koje navode kako bi se odobrili, eh, odobrili GMO, ali moramo biti oprezni. Moramo biti oprezni i to je jedan razloga zašto ne bismo trebali odobriti GMO. Hvala gospodine Staje, sada dajem riječ komisiji. Hvala vam lijepa gospodine Predsjedavajući, hvala što ste mi dali priliku da kažem nešto o a, prijedlogu rezolucije. Htjela, odnosno nacrtu prijedloga rezolucije, sada bih željela reći nešto prijedlozima koji se tiču rezolucije o GMO koje je usvojio parlament i vijeće. EFSA je izvršila sveobuhvatnu procjenu rizika temeljeno na najvišim znanstvenim e, standardima. Te je zaključila e, da postoje dakle tri mišljenja e, vezana uz GMO i da su oni da nisu opasni za ljudsko zdravlje, životinsko zdravlje i okoliš. Što se tiče postupka, države članice su imale priliku komentirati mišljenje EFSE, one su to učinile u skladu sa e, zakonodavstvom javnosti je također imala priliku komentirati, a znanstveni komentari su poslani EFSI na pregled odnosno na preispitivanje nije se dovodilo u pitanje pozitivno mišljenje koje je izdala EFSA u vezi proceseri e, GMO-a koji su u pitanju. Komisija predložila da se autoriziraju ova tri GMO-a o kojima govorimo mi kompletno. Pratimo ciljeve e, zakonodavstva koje se tiče GMO-a i općeg prava e, zakona o hrani, te poštujemo visoku razinu zaštite ljudskog kao i životinskog zdravlja te okoliša. Ove odluke su izglasane u 18.11. u stalnom odboru. Nije bilo kvalificirane većine za u skladu sa pravilima komitologije. 11. siječnja smo predali tu stvar na razmatranje Eh, odboru za žalbe i sada bih željela objasniti nekoliko elemenata kako bi vas uvjerila da slušamo komentare koje čujemo u parlamentu. Prva stvar za koju mislim da je zaista važna je, je sljedeća. Zabrinutost vezano s glifosate e, eh, GMO su tolerantni na ove glifosate u okviru autorizacije pesticida, govorimo o tome i o maksimalnim e, razinama ostataka pesticida. E, to se ne smije razmatrati dakle unutar zakonodavstva vezanog koje se tiče GMO-a. Dakle, budite uvjereni da zabrinutosti koje države članice ili bilo tko ima će biti razmatrani e, u raspravi o glifosatima i o najvišim razinama ostataka pesticida. To se ne tiče zakonodavstva vezanog uz GMO. Dakle, to su dvije različite stvari, da ih ne treba miješati. Također bih vas, bih vas željela podsjetiti da rezolucija zatražila da se suspendira autorizacija jer nova uredba koju je komisija predložila ne nije dobila podršku u parlamentu. Podsjećam također da je e, komisija predložila e, dala prijedlog koji daje e, ovlasti državama članicama da uzmu u obzir njihove nacionalne okvire nacionalne zabrinutosti. Kao što ste vi rekli, već nažalost ovaj prijedlog komisije bio odbijen iz raznih razloga. I mi mm, žalimo što je bio odbijen jer mm, smatramo, smatrali smo da je to e, pravi način kako bi postupali i e, povjerenici Bekavski dvoje e, povjerenika su rekli da komisija neće predlagati dalje prijedloge. Mm, rado ćemo nastaviti raspravu o našem prijedlogu vijeću i to bi trebalo započeti uskoro pod nizozemskim predsjedništvom. Sada bih vas željela podsjetiti na još jednu stvar. Što se tiče bilo kojeg zakonodavnog prijedloga, pravila e, koja su na snazi, ostaju na snazi e, prije nego što su promijenjena. Drugim riječima, komisija mora nastaviti implementirati postojeće zakone. A vi ste odbili izmjenu e, predloženu izmjenu. Dakle, komisija mora nastaviti procesirati ova pravila, kao što se to već dogodilo u vezi nekih odobrenja u prosincu. Također, što se tiče nas komisije, ne postoji razlog da e, odbijemo bilo koju tri autorizacije temeljen, koje se temelji na pozitivnim mišljenjima koje je dala EFSA što se tiče GMO-a. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. A sada započinjemo naše elektroničko glasovanje ne samo o prigovorima, nego i o drugim pitanjima. Molim vas, e, imate li svi glasačke e, e, kartice, da li one, odnosno kartone, da li ispravno rade, možemo li početi elektroničko glasovanje? li pismo vas zamoliti također da podignete ruke ako ste dali protiv. Prvi glas je se tiče e, prigovora e, o modificiranom e, sjemenu soje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. SID plus 2. Dakle, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeće. Glasovanje tiče se modificiranog a, modificirane soje 89788. Otvaram glasovanje. Glasovanje se zatvara. Usvaja, se. Treće, prigovor u skladu, koji, prigovor koji se tiče a, genetski modificirane soje. 87705, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. sljedeće glasovanje tiče se razrišnice općeg proračuna Europske unije, Europske komisije. Prvi amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je bolje provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 2. dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? protiv, suzdržanim odbija se. Elektronsko glasovanje o konačnom e, glasu, otvoren glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Znači, glasovanje tiče se razrišnice Europske e, agencije za okoliš. Amandman 1. Tko je za? Dakle, Europska agencija za okoliš. Amandman jedan Tko je za? Okoliš. Što je na vašoj glasačkoj listi? Što je sljedeće? you are right. Perhaps I didn't get the right papers. Uh, thank you for the Evo, možda <clears throat> nisam dobio ispravan uh, listu, zapravo glasamo sada o um, Europskoj agenciji za zdravstvenu sigurnost hrane. Dakle, amandman prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi, u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv,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 protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deseti za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman jedanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje cijelom tekstu elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na e, Europsku agenciju za kemikalije. Da, slažete li se? Amandman prvi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, Stav četvrti, <clears throat> samo tehnička izmjena ne razmatra se. Znači, e, za suzdržani odbija se amandman treći u dva dijela. <clears throat> Prvi dio tko je... Ne, oprostite, amandman drugi tko je... Njega smo očito odbili. Oprostite, nisam bio to označio. Dakle, amandman treći u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani odbija se. Drugi dio za ne, on eh, ne razmatra se. Imamo usmeni amandman. Ima li prigovora? Ne razmatra se. Hvala vam na pomoći eh, koje mi pružate u radu, vraćamo se amandmanu četvrtom. Ne. Četvrti se ne razmatra. Usmeni amandman se ne razmatra, prema tome nema razloga za prigovor, ali shvatio sam jasno zašto želite taj prigovor. Što mislite o tom prigovoru? možemo se nakon sastanka osobno vratiti u razgovor o ovim e, prigovorima. Dakle, amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi se ne razmatra i konačno elektroničkim putem o cijelom tekstu. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na Europsku agenciju za okoliš. Amandman prvi za, protiv, suzdržani usvaja se amandman drugi u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman treći, to je usmeni amandman, e, ima li prigovora, nema. Glasat ćemo sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. I konačno elektronički putem u cijelom tekstu otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na e, Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti za protiv usvojeni usvaja se amandman drugi za protiv suzdržani odbija se amandman treći za protiv suzdržani usvaja se amandman četvrti za protiv suzdržani odbija se konačno elektroničkim putem na cijelom tekstu otvaram glasanje zatvaram glasanje Usvaja se. Prelazimo na EMU, Europsku agenciju za lijekove, amandman prvi. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman se drugi ne razmatra, amandman treći u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv. Suzdržani odbija se. Amandman četvrti za protiv. Suzdržani odbija se. <clears throat> Amandman peti tko je za protiv. Suzdržani odbija se. I sada elektroničkim putem e, o cijelom tekstu otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. next is the annual growth survey Prelazimo na godišnji pregled rasta 2016. godinu. Završili smo s razmisnicama. Dakle, kompromisni amandman broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. E, se ne razmatra. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Amandman 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 6. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 10. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da moramo provjeriti. Dakle, 54. amandman. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. O, sada na nacrt mišljenja ovako izmjenjenog i dopunjenog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ovim smo završili glasanje. E, hvala svima na sudjelovanju. A ovo je ujedno i kraj sastanka. Hvala svima, želim vam ugodan dan. And I would like to ask you as there is a Održat se i sastanak koordinatora sada odmah, pa molim da oni među vama koji nisu koordinatori, e, molim dakle e, da vas koji niste koordinatori da izađete iz dvorane.